Imamo cijeli niz tema za raspravu. Prvo, imamo zapisnik sa jučerašnjeg zasjedanja. Dobili ste taj zapisnik i zanima me ima li kakvih e, primjedbi. Izgleda da ne.